digitalizacije se budu uključeni. Hvala lijepa gospodin Kelly. Digitalni svijet sada građanima puno toga nudi. Poboljšava im život i slobodno vrijeme. E, gradovi poput Skiberinga u mojoj zemlji omogućuju digitalne mogućnosti građanima i to je jedna prekrasna prilika. No, kako biste radili od kuće, morate imati brzi internet, širokopojasni internet i to treba biti prioritet. Ako želite raditi kod kuće ili blizu kuće, manje putujete, manje su vam emisije CO2 i to ima pozitivan učinik na sve. No, postoje tu i negativne strane, recimo psihološke posljedice izolacije i time se moramo baviti, posebno u svjetlu OECD-ovih smjernica o klasifikaciji radnih mjesta. Moramo razmišljati razmišljati i o razvijanju vještina. Jedna od stvari koja se pokazala je da u Europi sada imamo e, jedan milijun manjka radnih mjesta zato što ne možemo riješiti izazove digitalne industrije. Hvala lijepa, a sada na minutu zastupnica Leitao Marquez. Puno hvala. 1834. u Belgiji je donesen zakon o željeznicama i Sada je jedan zastupnik rekao u parlamentu da se poljoprivrednici boje da će im oduzeti e, zemlju i postoji čak mm, glasina da se e, želi regulirati i oblikaja, ali dobro. Kao prvo, ako digitalizacija e, bude brza, ona će biti i bezgranična. Ona će pomicati granice i e, potrebne su nam nove kompetencije. Zatim u društvima moramo puno više pripaziti. I kao četvrto, ne radi se samo o tvornicama, već se radi o sveukupnom životu, radi se o radu, radi se o osobnim odnosima. Nitko ne smije biti ostavljen po strani. To mora biti demokratski proces i svi e, moraju imati jednake koristi, a kako bi to bilo moguće potrebna nam je suradnja između socijalne politike i digitalnog svijeta. Dakle, moramo povezati e, ova dva područja. Hvala. Hvala, gospodin Tang, na jednu minutu. Thank you, Hvala, predsjedateljice. Uskoro ćemo svjedočiti povijesnom trenutku. Komisija će sljedećeg tjedna predstaviti tri digitalne strategije, tako da bi ova godina mogla biti godina digitalne proturevolucije. Moramo znati što će za budućnost značiti digitalno dostojanstvo. Hoćemo li kompanijama dopustiti uplitanje u naš privatni život putem e, ciljanih reklama i sličnog ili ćemo ne dopustiti takav poslovni model. Moramo odlučiti kako ćemo koristiti svoje podatke u javnom interesu. Google koristi e, se koristi u 70% osnovnih škola. Zar će Google odlučivati o tome kako naša djeca uče? Ili će se podaci koristiti zato da bismo mi nešto saznali o tome kako djeca uče? Moramo donijeti odluku o tome kako obraniti i promicati europski način života u digitalno doba. Trebali bismo na tome raditi zajedno. Hvala. Hvala vama. A sada dajem riječ komisiji. Povjerenik Šmite. gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Nakon što sam saslušao raspravu koju ste vodili, ustanovljavam da postoji zaista veliki konsenzus među vama. S jedne strane, u smislu da postoji potreba da se i dalje razvija digitalno gospodarstvo, jer Europa zapravo i nema alternativu za razvoj, ali istovremeno tražite da se posveti jako puno pozornosti rizicima koje ta, to novo gospodarstvo povlači za sobom. Tu su i socijalni rizici e, i rizici da nekoliko, svega nekoliko poduzeća kontrolira podatke s jedne strane treba promicati digitalno gospodarstvo, a s druge strane treba štititi podatke. I tu e, nema ničeg što mi, gdje smo mi gubitnici, mi možemo oblikovati sve to, ne moramo to tek podnositi. Vi tražite od komisije da radimo na ta dva aspekta i točno je da smo s jedne strane predstavili digitalnu agendu, ali smo s druge strane također predstavili što ćemo raditi po pitanju zaštite podataka i jamstva prava. Europska komisija organizirat će veliku konferenciju o radu internetskih platformi. I Uvjeren sam da će eh, Europski parlament u tome sudjelovati kako bi europski model digitalne tehnologije bio primjer. I već sada imamo primjer vezan za zaštitu podataka. Možemo dati primjer vezan za eh, socijalnu zaštitu, za socijalna prava, kako bismo istovremeno promicali to gospodarstvo i stavili ga na uslugu svima. Hvala. Puno hvala. Sada dajem e, riječ e, vijeću gospođi Brnjac, državnoj tajnici. Poštovani zastupnici, uloga Digitalno tržište na tržištu rada, sigurnost radnika i uvjeti rada su nešto što se u brojnim e, rezolucijama parlamenta, zaključcima vijeća i zakonodavnim aktima naglašava. To znači da je EU krenula u pravom smjenu, ali možda joj nedostaju ciljane strategije koje će postaviti okvir za digitalni razvoj. Izgleda na temelju onog što je komisija rekla da ćemo dobiti takve prijedloge. Veselim se komisijnim prijedlozima i sigurna sam da ćemo u budućnosti imati plodonosnu suradnju sa Europskim parlamentom na području ove vrlo važne tematike. Hvala. Hvala vama. Zatvaram raspravu možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, a to je komisijna izjava o ravnopravnosti spolova, odnosno strategiji. Možete eh, se elektronički i tradicionalnim načinima javiti za riječ i s plavnim karticama. Upute imate na dnu prostorije. Hvala. I would like to give the floor... A sada bih odmah dala riječ komisiji. Povjerenica Dali, izvolite. Honorable members, Poštovani zastupnici i zastupnice, hvala što ste strategiju ravnopravnosti spolova stavili na današnji dnevni red. U prvim mjesecima rada nove komisije sastala sam se s brojnim zastupnicima i zastupnicama. Tijekom tih razgovora shvatila sam da svi mi zajedno moramo učiniti mnogo na ovom području politika. Zahvalna sam na potpori koju ste pokazali i meni osobno i komisiji u brojnim prilikama. EU i njezini e, građani trebaju vašu punu potporu kako bi EU postala jednaka za muškarce i za žene. To je i temeljno načelo Europske unije. Europa je za mnoge građane lijepo mjesto za život, ali ne bismo bili u pravu kada bismo rekli da je sve u redi s ravnopravnošću spolova. Žene još uvijek imaju niže plaće u usporedbi s muškarcima. Jedna od tri žene u EU pretrpjela je fizičko ili e, spolno nasilje, a to znači da se radi o milijunima žena. Ne možemo prihvatiti takve strašne razlike i povjerenica Jurova i predsjednica komisije van der Leyen me podržavaju u borbi za ravnopravnost spolova. To je jedan od ključnih prioriteta ove komisije i zato ćemo kao prvi korak osmisliti strategiju za ravnopravnost spolova i time ju obilježiti 8. ožujka dan žena. Na taj način ćemo potvrditi svoju predanost ravnopravnosti spolova i sustavno raditi na tomu na području EU-a i šire. Naši su ciljevi postavljeni ambiciozno. Želimo vidljiv i organizirani pokret za prava žena i ravnopravnost spolova. Međutim, postoji pokret koji ide protiv toga i Europi i na globalnoj razini. Zato je danas više nego ikad važno, vrlo snažno i jasno govoriti o komisijinoj predanosti ravnopravnosti spolova. Proveli smo široko savjetovanje pa i javne konzultacije sa više od 1300 odgovora. Rodne politike su jedno horizontalno pitanje, trebamo rodna pitanja ugraditi u izradu svih politika, a isto tako i ciljano raditi na određenim specifičnim temama. Trebamo imati sustavniji pristup u vrlo ranim fazama izrade zakonodavnih akata kako bi pitanja ravnopravnosti spolova bila uključena u sve na čemu se u EU radi. Želimo imati viziju usmjerenu prema budućnosti Europe u kojoj žene, muškarci, dječaci i djevojke imaju ravnopravnost spolova i u svojoj raznolikosti ne trpe od rodnih stereotipa te imaju mogućnost eh, uključiti se na tržište rada, imati posao, voditi poduzeća i sudjelovati jednako u svim sektorima. Jednako tako, u strategiji ćemo staviti naglasak na stereotipe o spolovima i što se tiče samih tema, naglasak ćemo staviti na prioritete u smjernicama. Želimo smanjiti razlike u plaćama, to ćemo učiniti i time da se uvedu mjere transparentnosti plaća. Zatim želimo bolju ravnopravnost spolova u upravama poduzeća bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, borbu protiv nasilja protiv žena, a prioritet će nam biti i širenje EU-a. Budemo li blokirali pokušaje zemalja koje se žele pridružiti Europskoj uniji, nećemo se moći boriti protiv posebnih rodno uvjetovanih vrsta kaznenih dijela. Imamo i nova pitanja vezana uz rodnu tematiku, a to je internetsko nasilje i rodna perspektiva u digitalizaciji, što uključuje i pristup umjetnoj inteligenciji bez pristranosti. Želimo široko postavljen i inkluzivan sustav savjetovanja o obvezujućim mjerama koje se tiču transparentnosti. Cilj nam je to predložiti do kraja ove godine. Ja sam svjesna toga da ako ćemo imati mjere eh, transparentnosti plaća, trebamo uravnotežiti različite aspekte. Moramo uzeti u obzir i interese poslodavaca i zaposlenika i nacionalnih administracija. Veselim se tome što ću moći čuti vaša mišljenja i što ćemo raspravljati o tomu. Mi kao EU ćemo ovako moći ostvariti napredak prema rodno ravnopravnoj Europi u rodno ravnopravnijem svijetu. Hvala lijepa. Hvala lijepa povjerenice. A sada u ime EPP-a na minutu i pol zastupnica Fransen. Puno hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Kao prvo dopustite da cjelokupnoj komisiji zahvalim na tome da se jednakost spolova stavila na agendu. To je temeljna vrijednost Europske unije. i e, zadnji e, rodni indeks e, od 67,4% pokazuje da još nismo stigli na cilj da talenti i vještine žena još uvijek nisu iskorišteni kako bi trebali biti i ova strategija se prije svega odnosi na to da želimo stvoriti prilike za žene, želimo uključiti žene u svijet koji se brzo mijenja, tu prije svega mislim na migracije, digitalizaciju i klimatske promjene, a istovremeno moramo stvoriti i e, nove oblike rada i uzeti ih u obzir i isto tako moramo imati na umu e, slabiji položaj žena u društvu. Zato moramo isto tako zatvoriti jaz u plaćama i u mirovinama. Moramo e, više uključiti žene u poslovni svijet da i one postanu više poduzetnice, moramo nadići predrasude i moramo se prije svega pobrinuti za to da imamo uravnoteženost između privatnog i poslovnog života ženama moramo u Europskoj uniji pružiti one prilike koje zaslužuju i na taj način će i Europska unija postati privlačenja za sve. Puno hvala, a sada u ime SND-a u Europskom parlamentu riječ ima gospođa Neuhol. Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice Dali. Mi smo na vašoj strani. Kada se radi o jednakosti. Želim samo reći prethodnoj govornici da žene nisu slabije, nego se one čine slabijima i to od strane sustava, pravila, tradicija. Mi nismo slabije, ali to slabljenje dolazi izvana. Kada pogledamo strategiju za ravnopravnost spolova koja će se, nadam se, ponovno staviti na dnevni red. Želim reći da mi želimo ambicioznu strategiju. Želimo strategiju sa jasnim planom djelovanja. Želimo vidjeti jasni napredak i ne želimo da više dolazi do napada na prava žene. Želimo jednake izglede i želimo stati na kraj svim oblicima diskriminacije. Isto kao što je povjerenica to naglasila, želimo da do toga dođe u svim područjima politike u vanjskoj trgovini, poreznoj politici, digitalnoj politici, okolišnoj politici, proračunskoj politici, istraživanju i razvoju, poljoprivredi. Dakle, moramo uključiti ovo pitanje u sva područja politike. Ne želim govoriti sada o borbi protiv nasilja nad ženama ili o spolnim pravima, nego želim govoriti o jednoj drugoj temi, a to je povezivanje jednakosti i demokracije. I tu, gospođo povjerenice, stojimo pred ključnim trenutkom. Mi zahtijevamo da se provede studija koja će utvrditi koji je utjecaj nacionalizma na ovo pitanje. Isto tako status prava žena treba razmatrati u svim državama članicama i to kontinuirano i želimo izvješće o napretku jer jednakost je usko povezana sa vladavinom prava i ako nema jednakosti onda to država članica mora primijetiti kada je riječ o financijskim sredstvima koje dobiva. Puno hvala, a sada u ime Rinjua na dvije minute riječ ima gospođa Tolere. Eh, madame la commissaire, Povjerenice, dragi kolege, hvala na vašem angažovanu i energiji koju ulažete kako bi se ostvarila strategija o ravnopravnosti. Došlo je krajnje vrijeme za to. S obzirom na sve izazove s kojim se Evropska unija mora nositi u svijetu, zaista je krajnji čast da bude žene i muškarci ravnopravni. U mojoj zemlji 1974. godine legaliziran je abortus, ali u današnje vrijeme neke e, e, žene u EU nemaju jednako pravan pristup abortusu i e, to jest pravo, a svi građani trebali bi biti ravnopravni po pitanju seksualnog opred, odlučivanja i e, moramo se boriti za ta prava. Ravnopravnost je važna, naročito kad se radi o nasiljima, naročito ekonomskim i financijskim. Jučer smo govorili o znanosti i važnosti znanosti, ali postoji nejednakost među muškarcima i ženama koji nisu isto plaćeni, a u mirovini to postaje još i veći raskorak. Jer bez obzira na spol, na invaliditet, svi imaju pravo na istu e, na ista prava. Jedini Nobelovac koji je ikada dobio e, Nobelovu nagradu dva puta bila je žena. Prema tome moramo nešto poduzeti i ova strategija, kao što je rekla, mora dati konkretne i obvezne rezultate. A kao što smo vidjeli, u Europskoj uniji to neće omesti rad poduzeća. Istanbulska, eh, Istanbulska konvencija je blokirana, ali možemo imati strategije da se te stvari riješe. Možemo dakle imati različite druge načine kako bismo zabranili i eliminirali sve vrste nasilje. I za kraj mogu samo reći da smo s paktom Simon Veil predložili da u Europskoj uniji svi oni koji imaju različite dakle propise koje e, daju ravnopravnost među muškarcima i ženama. Učinimo nešto da se situacija na tom planu poboljša u Europi. Hvala lijepa. E, posjećam sve da treba e, se približavati vremena. Sada riječ ima zastupnica Anderson, a istovremeno podsjećam kolege da temeljem E, naših e, pravilnika da je zabranjeno zastave i simbole pokazivati u ovoj vječnici. I e, tu naročito tražim to od zastupnika koji bi se trebao javiti za par minuta. Izvolite. Primam na znanje da postoji veliki strah od nacionalnih zastava. Smatram da je to sramota i ja sam e, vas ipak poslušala i maknula sam svoju zastavu. Mi govorimo ovdje o ravnopravnosti spolova. Ravnopravnost spolova već postoji, naime svi smo rođeni na jednak način, pod istim uvjetima muškarci i žene. To nitko ne može negirati. Dakle, iako i žene i muškarci imaju različite karakteristike, izloženi smo različitim izazovima i umjesto da okrivljujemo muškarce za određene stvari, zašto se Europska komisija ne usredotoči na to da potiče harmoniju između spolova, zašto ne potiče žene da budu žene, a muškarce da budu muškarci. Nepravda na radnome mjestu e, koja e, dovodi u bolje položaje žene ili muškarce je nešto čime se mora pozabaviti Europska komisija Mislim da bi obitelji trebale same odlučivati o tome ko će prati suđe, a tko će zarađivati novac. Ja čekam dan kada će Europska komisija predstaviti plan djelovanja kako bi regulirala na ravnopravan način pitanje tko će dojiti djecu. Dakle, ženama se govori da samo onda vrijede ako rade, a to je diskriminacija svih onih žena koje se svjesno odlučuju na to da žele raditi samo u obitelji. Ali ne, Europska komisija je čvrsto odlučila da će prisiliti žene na rad. A kada govorimo o ženama u svijetu rada, govorimo samo o e, visokim razinama. Zašto ne govorimo o tome da li žene rade kao vozači, stolari i tako dalje? Mislim da morate prestati nametati ljudima svoje vizije o društvu. Dopustite ljudima da ponovno budu ljudi. Puno hvala.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 Što se tiče ove strategije za ravnopravnost polova, e, tu je puno toga uključeno. Čuli smo dugačak popis, dakle, ravnopravnost kada je riječ o proračunu, različitim područjima politike i kao političarka zelenih meni nešto nedostaje, nešto što je razumljivo kada je riječ o današnjim izazovima i to najvećem izazovu, a to su klimatske promjene. Svi mi znamo da su žene te koje najviše snose posljedice zbog klimatskih promjena, zbog e, gospodarskih i socijalnih nejednakosti i kako bi se Pariški sporazum uspješno proveo potrebna nam je i ravnopravnost. Gospođa Ursula von der Leyen kada je postala predsjednicom Europske komisije rekla da će ravnopravnost biti jako važna i da će ju staviti visoko na dnevni red. A potom je predstavila zeleni plan i nijednom riječju se nije spomenula ravnopravnost polova kada govorimo o zelenom planu, a povjerenica koja je zadužena za ravnopravnost Helena Dali, ona nije čak bila ni prisutna kada se na tom kolegiju govorilo o ovoj temi. Zato je klub zelenih od gospođe Dali zatražio dvije stvari. Da je Europska unija zeleni sporazum e, također e, prilagodi e, smjernicama ravnopravnosti i potrebni su nam pozitivni signali. Ja se veselim konstruktivnoj suradnji sa gospođom Dali. Hvala. Hvala. U ime kluba europskih konzervativaca. Sada riječ ima gospođa Višnjevska na jednu minutu. Uvaženi zastupnici, jednakost, ravnopravnost su jedno od temeljnih vrijednosti Europske unije. Nova strategija za ravnopravnost spolova morala biti i ambiciozna i realna istovremeno. Što bi u njoj trebalo biti? Pred nama ima puno izazova. Borba protiv razlike u plaćama i u mirovinama, siromaštvo žena je iznad svega žena. Trebamo dati zakonodavne prijedloge kako bismo ojačale e, položaj žena koji moraju biti i u aktivnom životu, dakle raditi i e, biti majke. Moramo se boriti protiv nasilja prema ženama E, kiber nasilja, dakle na internetu i trgovine ljudima. U Europskoj uniji, nažalost, ima djevojčica koje su prisiljene e, na udaju i ima i e, genetskog sakaćenja žena. I to sve na teritoriju Europske unije trebali bismo raditi na razini Europske unije ili uspoštavanje nacionalnih realnosti. A sada gospođa Sandra Pereira u ime Puno hvala gospođo predsjedateljice. Dakle, ova strategija za ravnopravnost spolova u svakom slučaju mora govoriti i o suzbijanju siromaštva i socijalne ekskluzije. Potrebne su mjere kako bi uklonili takve uvjete, moramo ravnopravno tretirati muškarce i žene, moramo stvoriti iste radne uvjete, moraju primati jednake plaće za jednak rad, moramo im omogućiti pristup eh, zdravstvenom sustavu, obrazovanju i tako dalje. To su isto sve pitanja ravnopravnosti. Zatim eh, roditeljski dopust eh, treba u potpunosti biti plaćen, ali to nije svuda tako, postoje samo dobre namjere. Dakle, moramo e, bolje uskladiti obiteljski i poslovni profesionalni život. Moramo imati na umu sve te uvjete kako bi postigli svoje ciljeve. Zastupnica Izabela Adinolfi u ime neovisnih zastupnika na jednu minutu. Hvala lijepa, dragi kolege. U ovoj vječnici puno govorimo o ravnopravnosti, rodnoj ravnopravnosti i pravima žena. Ali budimo otvoreni, među ženama i muškarcima nema ravnopravnosti. Mi dopuštamo e, da se ženu E, i ravnopravnost zatire. Nema ravnopravnosti niti u plaćama i e, umjesto da se borimo protiv tog problema u društvu, mi zatvaramo oči pred time. Žene u društvu često smatraju kao robom kojim se može trgovati. Prečesto muškarci ubijaju žene. I dakle, moramo umjesto e, svega drugoga i iznad svega jednostavno učiti ravnopravnosti. Majke, učite vašu djecu, e, vaše sinove da poštuju žene, a isto tako vaše kćeri da se brane svoj identitet fizički i moralni. Hvala lijepo. A sada Riječ ima zastupnica Estera Sferagut na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Strategija 2019. do 2020. za ravnopravnost spolova je e, sada okončana i sada dolazi iduća strategija i to bi trebao biti prioritet ovom parlamentu, vijeću, Europskoj komisiji. Moramo odlučno djelovati i postići napredak kako bismo postigli ono što građani od nas zahtijevaju. To je ravnopravnost za sve. To je demokracija, a bez ravnopravnosti nema i demokracije. I ravnopravnost je ljudsko pravo. Stoga se moramo boriti protiv jazova u plaćama, u mirovinama. Moramo se zalagati aplicirati za direktive o transparentnosti plaća. Postoje stereotipi protiv kojih se moramo boriti kako bi postigli spomenutu ravnopravnost. No postoji li ravnopravnost kada govorimo o donošenju odluka, kada govorimo o donošenju specifičnih mjera, Naime, i one moraju biti jednake za sve, a k tome dolazi i da jedna od tri žena e, je izložena nasilju. Moramo govoriti o tome i o kobernetičkom mobbingu također. To je isto vrlo važan aspekt. Isto moramo osigurati da ova strategija govori o ženama, o njihovim sposobnostima, o, njihovim, o njihovoj dobi i tako dalje. Samo tako ćemo e, se izboriti za vrijednosti koje su nam toliko bitne. Hvala. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Blinkević Jute na jednu minutu. Prije svega e, želim zahvaliti povjerenici i e, zamoliti da je što prije moguće predstavi strategiju o rodnoj ravnopravnosti u kojem vam želim puno uspjeha. E, moramo izložiti jasne stavove o tome što u toj strategiji treba biti. Potrebne su nam vrlo konkretne mjere za borbu protiv nasilja nad ženama. Moramo primijeniti Istanbulsku konvenciju. Moramo također se boriti protiv siromaštva među ženama. U posljednjem parlamentarnom sazivu pokušali smo učiniti sve e, kako bismo imali uravnotežen privatni i poslovni život. Ono što je također važno je da jaz e, među plaćama i mirovinama se e, smanji i nestane. Želim vam da sa strategijom ostvarite nešto i da ona zaista zaživi. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Ova strategija je vrlo važna dakle strategija o ravnopravnosti spolova i to danas važnija nego ikad jer sve je više totalitarnih ideologija u Europi koje žele ograničiti prava sviju i dolazi do napada na prava žena. Najveća ugroza za ravnopravnost je nasilje i najgori oblik nasilja su ubojstva, ubojstva žena. To ne prestaje u Europi i zato moramo jasno i glasno reći da se pozivamo na Istanbulsku konvenciju. Šest zemalja još uvijek nije ratificiralo tu konvenciju. Ali e, mi moramo postići napredak prije svega kada je riječ o podacima. Gospođo povjerenice, nije dopustivo da u Europi nemamo adekvatne podatke. Moramo poznavati brojke, moramo znati kakva je stvarnost kada govorimo o nasilju nad ženama, ali imamo samo ograničen pristup podacima. Niti su usporedivi ti podaci, prema članku 11. Istanbulske konvencije moramo postići napredak kako bi imali usporedivost podataka koji će nam jasno ukazati na to kakva je situacija kada je vrijeme o nas, kada je si, riječ o, nasilju nad ženama. Isto tako moramo jasno i glasno reći gdje i kako dolazi do nasilja, jer nasilje je kazneno dijelo i to tako treba stajati i u ugovorima. Ja sam uvjerena u to da ćemo postići napredak i pri tome možete računati na parlament kao partnera. Hvala sada zastupnica Lici na minutu i Hvala lijepo, dragi kolege, povjerenice. E, mi smatramo da je rodna ravnopravnost jedna od zajedničkih vrijednosti. Ako želimo biti konherentni, morali bismo je promicati u svim politikama Europske unije. Kao kulturnu revoluciju, a ne kao nešto nametnuto. Ono što ženama brani ulazak u svijet rada je, i postoji i zato moramo ukinuti te prepreke. Europski institut za rodnu ravnopravnost kaže da rodna ravnopravnost koristi prilikom e, parametara koji pokazuju da je ekonomska situacija tada bolja. E, I kada bi žene radile, onda bismo imali puno veći PIB po glavi stanovnika, ali kako će izgledati ravnoteža za obitelji? U svim novim aspektima e, naše ekonomije, uključujući umjetnu inteligenciju i tako dalje, jaz između muškaraca i žena još je veći. Morat ćemo se time pozabaviti među inima jer će sud Europske unije se baviti tim pitanjima. A e, rezultati sa e, samo ispitivanja će pokazati e, rezultat i onda ćemo vidjeti što, čime će uroditi E, rad komisije von der Leyen. Hvala. Sada zastupnik Ernest Urtasu na jednu minutu. E, hvala. Jako je dobra vijest da ćemo konačno imati strategiju. Netko je rekao da je protekla strategija završila 2019. godine, pa nadam se da je nema više jer zapravo nije ni bilo u proteklom sazivu. Sad se nadam da ćemo je konačno dobiti i da će to zaista dati jedan pravi zamah i nadam se da ćemo imati ravnopravnost posvuda u socioekonomskim eh, aspektima to će biti važno a i direktiva eh, će eh, biti jako važna moramo nastaviti raditi na i moramo nastaviti raditi na pitanjima borbe protiv nasilja E, blokiranje ratifikacije Istanbulske konvencije apsolutno je neprihvatljivo. Imamo tu puno posla i zaista vas molim da e, pokušate raditi na pitanjima uklapanja i proživanja svih europskih politika s tim pitanjima. E, mi želimo da Europska komisija ima otisak rodne ravnopravnosti. Neka ova strategija bude zaista važna za ljude i drugačija od onoga što je postalo i do sada. Hvala, a sada zastupnica Moždanovska na jednu minutu. Hvala lijepa. Povjerenice, zaista je pozitivno što radimo na strategiji o rodnoj ravnopravnosti. Radi se o izazovu s kojima se moramo suočiti. Govorimo o tehnološkoj revoluciji, digitalnoj revoluciji i tako dalje, ali još uvijek nemamo punu ravnopravnost među spolovima u Europi. Prema podacima e, se kaže da kada bi do 2023. godine sve države na svijetu ukinule diskriminaciju na temelju e, spola, onda bi e, zbog toga se povećao bruto domaćih proizvod za 6 milijardi dolara. Ne možemo tako zanemarivati žene niti ekonomski, niti u društvu. Pogledajmo na razlike u plaćama. Ženama prijeti siromaštvo. 16% žene zarađuju manje, a e, umirovljenice primaju mirovinu koja je 35% manja. Postoji čuveni stakleni strop. Moramo se e, boriti protiv svega toga jer siromaštvo ne može biti ženskog roda. Gospođa Silvija Modik ima riječ. Puno hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Ja bih si željela mnogo toga vezano uz ovu strategiju, ali jedna stvar mi je najvažnija, a to je spolno zdravlje. Naime, to je važno za svaku ženu, bez obzira iz kojeg kulturnog konteksta dolazi. I to je ono što najviše očekujemo od ove strategije. Ako doista želimo osigurati ravnopravnost, tada je potrebno da poboljšamo i poziciju žena na tržištu rada. Vezano uz to tu treba spomenuti i njegu. Dakle, tko je zadužen za njegu, za odgoj djece, E, a tu se pak dovodi onda u pitanje i koliko je vrtića na raspolaganju u Finskoj je vlada izradila nove e, modele roditeljskog dopusta za žene i muškarce kako bi i muškarci i žene e, sve do odlaska u mirovinu imali iste plaće. Puno hvala. A sada gospodin Olivers na jednu minutu. Da, kao što je Montalcini rekao, žene su uvijek morali dvostruko boriti. Uvijek su nosile dva tereta, i privatne i poslovne žene su jednostavno kičma društva. Iz upravo tog razloga mnoge žene u Europi nemaju zajamčena prava. Prema podacima komisije, razlika u stopi zaposlenosti je još uvijek 11% e, u e, dakle stopi zaposlenosti. 16% je razlika u plaćama između muškaraca i žena. A ne spominjem ovdje nasilje nad ženama. E, prava žena moraju se u potpunosti jamčiti njihova prava odnose se na sve nas, to se svih nas tiče i muškaraca i žena. E, žene moraju igrati ulogu koja im pripada kako na poslu, tako i kod kuće. I e, moramo e, promijeniti uloge. Govorim to iz osobnog iskustva. Feminizam nije žensko pitanje, to je pitanje cijelog društva. Hvala lijepa. A sada riječ ima zastupnica Lukačevska. Hvala predsjedateljice. Mislim da je šteta da u 21. stoljeću žene u Europi i diljem svijeta trpe zbog neravnopravnosti. sretna sam što je ovo jedan od prioriteta komisije. Vjerujem da u ovu strategiju treba uključiti potrebe žena s različitih područja, iz ruralnih sredina, e, tamo gdje je teško, e, dostupno e, dobiti vrtiće, jaslice, zdravstvenu skrb, a postoje i žene koje imaju problema financijske prirode i problema s pristupom zdravstvenim uslugama. Neke žene nemaju pristup boljem obrazovanju, a neke se bore za visoke pozicije na radnom mjestu. Neke ne mogu ostvariti jednaku plaću za isti posao kao muškarci. Jednako tako neke trpe spolno nasilje, nasilje u obitelji, suočavaju se sa izazovom nemogućnosti da ostvare financijsku samostalnost. A postoje i žene sa invaliditetom koje imaju svakodnevne izazove zbog toga. Zato se mi žene moramo ovdje ujediniti i poslati istu poruku koja je važna za sve građanke EU-a. Hvala lijepa. Sada dajemo riječ gospodinu Matiću na minutu. Samo da vas još jednom podsjetim, molim vas poštujte dodijeljeno vrijeme. Inače oduzimate vrijeme drugima i nećemo imati vremena za plave kartice ili spontana javljanja. Dakle, pridržavajte se svemu. Svega. Hvala, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, povjerenice,

I'm very glad Hvala lijepa. Drago mi je čuti da EU radi na strategiji o ravnopravnosti spolova. To je meni jako važno. A sada ću naglasiti jedan aspekt koji je tu važan, a to je nasilje prema ženama. Kada o toj temi govorimo, obično ističemo brojeve. Svaka treća europska žena trpi nasilje. Ova žena koju vam pokazujem ovdje na fotografiji, hrabra je žena koja je pretrpila brutalan napad bivšeg partnera u privatnosti svoga doma. Nakon toga nije dobila niti pristup liječniku, niti policijsku zaštitu, a nakon svega je i mađarski ministar pravosuđa tvrdio da se radi o političkoj histeriji kada je riječ o Istanbulskoj konvenciji, ali radi se o hrabroj ženi. Bila je ovdje u parlamentu i doći će nam opet. Ona se zalaže za zaštitu ženskih prava i želim joj se pridružiti. Želim ovdje tražiti od komisije i povjerenice da ispuni svoja obećanja, da se založi za borbu protiv nasilja prema ženama i da se EU pridruži Istanbulskoj konvenciji. Hvala. Hvala lijepa. Molim vas samo da poštujete pravila koja vrijede za naš rad. Molim vas lijepo također da ne donosite postere i fotografije ovamo jer se pravila primjenjuju na sve nas jednako. Hvala. A sada dajem riječ zastupnici Rajntke. Jedna minuta. Izvolite. Ne, zastupnici Regimenti, pardon, minuta i pol. Žena je misterija. Već generacijama ljudskih naraštaja ona radi izuzetno kao na usluzi je životu, svakodnevno predonosi svojim senzibilitetom, velikodušnosti i u obitelji i u građanskom društvu. Ona također pridonosi kulturu e, gdje e, i razum kombinira s osjećajima. To je tipično za žene. Žene zapravo pridonose stvarnoj autentičnosti odnosa među ljudima. Žene rade na E, borbama bez predaha za ravnopravnost osoba. Ali, nažalost, mnoge prepreke i dan danas postoje u ostvarivanju toga. Veća emancipacija žena je nešto što ne možemo stalno odlagati. Za sve one žene koje požrtvovno rade na tome i rade svaki dan, a žive u vrlo složenoj stvarnosti. Koji zbog toga su izloženi problemima, nasiljima koji putim je u opasnosti i sam život. Nasilje nad ženama često se hrani ignorancijom, neznanjem, i drugim problemima. I zato prihvatimo inicijativu Europske komisije koja predlaže strategiju za ravnopravnost žena i morali bismo usto dodati mehanizam nadzora. Hvala lijepa. A sada zastupnica Rajnke, jedna minuta. Hvala lijepa dateljice, povjerenice, zastupnici i zastupnice. Dosta bih toga željela staviti u ovu strategiju, ali ću naglasak staviti na dva elementa koja smatram ključnima. Prvi je da pravno riješimo razlike među plaćama. To već dugo e, želimo i već 63, zaista 63 godine od EU-a čekamo da nešto učini po tom pitanju. Druga stvar koju smatram važnom je da riješimo pitanje nasilja. Pristupanje Istanbulskoj konvenciji nije dovoljno. Nasilje raste širom Europe i moramo se tome usprotstaviti. Ja uistinu vjerujem da uz Trumpa, Putina, trenutnu vlast u Brazilu. Mi ovdje u EU predstavljamo svjetionik nade za slobodu i prava žena širom svijeta. Zato je ova strategija prilika koju treba iskoristiti kako bismo ispunili očekivanja i ona mora uroditi plodom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada dajem riječ zastupnici Stegrud na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja sam jako zahvalna na svemu što je napravljeno za žene i danas e, već e, vidimo rezultate sve više žena na sveučilištima, na vodećim e, pozicijama u poduzećima i zato je žalosno da i dalje postoji slika o tome da su žene žrtve i radi se o diskriminaciji zbog patriarhalnih struktura. Naravno da je još puno posla pred nama, no eh, rizik ove strategije je da se krivo usmjeri i da na taj način stvorimo više privilegija za određenu skupinu. Dakle, potrebne su nam naravno mjere, ali ne smijemo staru neravnopravnost <laughs> zamijeniti novom. Dakle, mi smo se do sada borili za slobodu i mi smo se borili za pravo na samoodređenje. Hvala. Hvala lijepa. A sada Elena Kuntura, jedna minuta. Dragi kolege, postoji strategija za ravnopravnost među muškarcima i ženama, ali kako bi ona uspjela, prije svega e, moramo se osigurati da će države članice zaista početi raditi i primjenjivati konkretne mjere za stvarnu ravnopravnost. Zato treba obvezno zakonodavstvo prije svega treba ratificirati i bezrezervno provoditi Istanbulsku konvenciju. To trebaju učiniti sve države, trebaju se boriti protiv nasilja nad ženama. Potrebno je angažirati se da bi se borilo protiv razlika u plaćama, a isto tako treba će uzeti u obzir ravnopravnu zastupljenost žena u upravnim odborima poduzeća. Već dugo to pitanje blokirano je na vijeću. Biće potrebno poduzeti učinkovite mjere i isto tako moramo predvidjeti vrlo jasne kazne za one koje e, tako e, maltretiraju i uznemiravaju. Biće također važno unijeti poglavlje kojim će se spriječiti nejednakosti prema e, prema zdravlju. Hvala. Države članice i Europska unija već godinama se bore za ravnopravnost među spolovima. Međutim, politike koje se već godinama primjenjuju nisu još bile dovoljne. Treba premostiti mnoge probleme koje uzrokuje ovakvo ponašanje i diskriminacija prema ženama. I to zato što se jednostavno nikada se nije htjelo dovoljno duboko e, intervenirati u svijetu rada gdje ima jako puno diskriminacije. Mi smatramo da je dobro da se donese nova strategija ako ona bude inovativna. I važno je da se ona napravi jer ako neće biti ispravna ta strategija, samo će povećati razlike među muškarcima i ženama. Potrebno je da se na e, tržištu rada i u poduzećima spriječi diskriminacija nad ženama. Mi u Europskom parlamentu moramo učiniti sve što možemo kako bismo zatražili da jednom za uvijek se prestane sa fizičkim i psihološkim maltretiranjem žena. Radit ćemo na ovim pitanjima koje su pitanja kulture, civilizacije, ali iznad svega socijalne pravde. Zastupnica Marija Volš na jednu minutu. Povjerenice Dali, zastupnici i zastupnice, pozdravljam ovu strategiju. Promicanje ravnopravnosti treba biti ključna aktivnost EU-a. Ravnopravnost spolova je ključna za naše vrijednosti i ciljeve. Kao društvo sviju moramo ugraditi načelo pristanka u svoje vrijednosti. Kao što su mnogi već govorili, nasilje prema ženama i prisile svih vrsta su problemi kojima se trebamo izravno suprotstaviti. Ali trebamo se baviti ne samo posljedicama, već i uzrocima putem obrazovanja i društvenog razvoja. Žene se ne bi trebalo prisiljavati na donošenje određenih odluka. Jednak status u našem društvu ključan je za tolerantnu i živu uniju. Zato povjerenice hvala na tome što predvodite u ovom području djelovanja i hvala svim muškim zastupnicima koji su nam se ovdje danas pridružili. Ne budemo li zajedno na ovome radili od toga svega ništa. Hvala. Hvala vama. A sada zastupnica Pić minuta. Mikrofon. Mikrofon je uključen. Dobro, evo hvala. E, hvala povjerenice. Europska unija će za nekoliko tjedana imati strategiju za rodnu ravnopravnost. To je dobra vijest, to je izvrsna vijest ako se uzme u obzir da u prethodnom sazivu nismo imali takve strategije. U tom smislu pozitivno prihvaćamo tu strategiju Podržavamo je povjerenice. To je dobra vijest jer Europa je sasvim sigurno onaj dio svijeta u kojem žene imaju najviše prava i gdje ima najmanje razlika između muškaraca i žena. Međutim, još uvijek je to previše. Postoje možda čak e, E, ima dakle velika razlika u plaćama, a kada pogledamo žene u upravnim odborima, e, smiješno je male njihov broj. Još uvijek kada čitamo novine vidimo koliko ima nasilja nad ženama, nad djevojkama e, koje su preko granica koje možemo tolerirati. To je nepodnošljivo u našim životima. I iz tog razloga povjerenice trebamo obvezne mjere, a ne popis dobrih namjera. Potrebna nam je dakle direktiva za borbu protiv nasilja koja će uvesti obvezne mjere. I to kako bismo izbjegli traume i tragedije naših e, sestara koje žive u e, strašne stvari, na kraju ih ubijaju ljudi i one su žrtve patrijarhalne kulture. Hvala. Zastupnik Višnaru na jednu minutu. Izvolite. Predsjedniče povjerenice li pripremio sam govor, međutim odlučio sam ne održati taj govor kako bih se izravno e, i direktnije sada objavio. Naime, neki muškarci smatraju da je ovo sekundaran problem. Ja ih pozivam da razmisle o svemu ovome. E, kako se postupa prema njihovim majkama, sestrama ili kolegicama. Ja sam otac četiri dječaka i smatram da je moja dužnost da im prenesem temeljne vrijednosti među kojima su i ravnopravnost muškaraca i žena